Klub zastupnika ALDE uputio je sljedeća imenovanja. Zastupnica Patricija Lalonde zasjedat u odboru INTA, a zastupnik Thierry Cornije bit će član odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Ima li primjedbi? Nema. E, ta imenovanja smatraju se ovim odobrenim.